Kolegica Zenalova kao izvjestiteljica ima sada riječ. A što se tiče ostalih, poštovane kolegice i kolege, ukoliko napuštate dvoranu, molim vas da to učinite brzo i u tišini kako bi e, kolegica gospođa Zenalova mogla iznijeti svoje izlaganje. Izvolite. Děkuji za slovo, vážený pane predsedo. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, dragi kolege. Nastavit ću odnosno nastavit ću govoriti dok napuštate dvoranu. Htjela bih reći da e, se današnja rasprava e, nastavlja nakon što je vijeće drugog trećeg E, usvojio na prvom čitanju e, usvojio prijedlog vezan uz uvođenje sustava e, e-pozivu vozila. Ta uredba je rezultat nekoliko inicijativa čiji je cilj uvođenje e-poziva na temelju sustava broja 112 svi potrošači će ga moći e, koristiti besplatno. Već od prošle godine Europski parlament i države članice su usvojile odluku vezano uz e, uvođenje e, usluge e-poziv. I od 10. mjeseca 2017. godine uveće se europska struktura koja će biti potrebna za funkcioniranje tog sustava. Potpuni tekst te uredbe sa svim elementima sustava e, e, e-poziv, dakle, dakle e, cijeli tekst sadrži sve detalje o tom sustavu. I od 1.3.2018. godine sustav bi trebao funkcionirati tako da bi se e, broj 112 mogao automatski ili ručno pozvati iz vozila. U prošlosti smo, smo u prošlosti smo naglašavali pitanje vezano uz kašenje uvođenja tog sustava. U sedmom mjesecu 2012. godine svom odlukom smo pozvali komisiju e, da, e, da inzistira na uvođenju sustava e-poziv. Komisija je u šestom mjesecu 2013. godine predstavila svoj prijedlog i naglasila važnost zaštite potrošača. Odbor za turizam, za industriju, za istraživanje, odbor e, za e, građanske slobode i tako dalje su naglasile da je obavezno uvođenje ovog sustava. Htjela bih zahvaliti izvjestiteljima i izvjestitelju u sjeni i svim kolegama koji su sudjelovali u e, definiranju E, svih detalja ovog mišljenja. U drugom mjesecu 2014. godine Europski parlament je u prvom mišljenju zauzeo svoj e, stav, a e, samim time se komisiji dao mandat za pregovore s državama članicama. Parlament je unio više izmjena tijekom drugog semestra prošle godine. Tada su održane tri trijaloga kao i brojni radni sastanci koji su doveli do e, dogovora između različitih institucija. Htjela bih zahvaliti predstavnicima e, talijanskog i latvijskog predsjedništva na konstruktivnoj suradnji koja nam je omogućila da dođemo do kompromisa koje, e, sada imamo. Parlament je iznio amandmane u okviru pregovora, primjerice kompatibilnost sa sustavom satelitske navigacije, zahtjev za iznošenjem istraživanja, zatim kompatibilnost sa sustavom 112 i mislimo da bi sve to moglo predstavljati e, veću prednost za e, potrošače, a isto tako povećati konkurentnost europske industrije. htjela bi zahvaliti tajnim e, strukturama na pomoći. Ovaj tekst jamči zaštitu privatnosti potrošača i to je bio za parlament od početka jedan od glavnih elemenata. Odbor za građanske slobode je dala doprinos e, uspostavi jasnih e, pravila vezanih u zaštitu osobnih podataka. E, sustav e-poziv neće biti predmet konstantnog nadzora i svi podaci koji će se prebacivati putem ovog sustava bit će minimalni podaci koji su potrebni da bi se obrađivali hitni pozivi. Podaci se odmah brišu iz interne memorije sustava. Kad je riječ o e, stupanju na snagu e, uredbe, e, ono, ono je odgođeno. Države članice su tražile više vremena kako bi e, mogle uvesti potrebnu infrastrukturu za uvođenje ovog sustava. Dragi kolege, pozivam vas da e, usvojite ovaj tekst bez izmjena. Ovaj dogovor koji predstavlja prioritet e, odbora INKO odgovara mandatu koji sam dobila tijekom prvog čitanja u Europskom parlamentu i to sukladno zahtjevima Europskog parlamenta. Hvala vam na pozornosti. Hvala vam, zahvaljujemo izvisiteljici. i riječ dajemo predstavniku komisije, povrniku Hogana, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. E, htio bih prije svega pozdraviti izvjestiteljicu i e, odbor e, INKO što su se pozabavili ovim dosijeom. Nažalost, komisija, odnosno povjerenica Kolkovski koja je zadužena za ovaj dosije nije mogla doći. Uvjeren sam da E, da će ovi odbori dalje se baviti ovim, e, ovom, e, ovim dosijeom. Nadam se da će tome biti i, odnosno da nije toga bilo, ne bismo imali tako uspješan ishod. Pitanje sigurnosti je tema koja nas sve zabrinjava i želimo da naši automobili se kreću sigurno cestama. Međutim, nesreće se događaju prečesto. E, pogotovo kada se dogodi, dogodi teška e, nesreća, želimo da pomoć dođe što prije. Zbog e, zakašnjelih ili netočnih informacija o nesreći dolazi do većih žrtava. Ovo je pitanje koje je pitanje života i smrti. E-poziv je elektronički sustav koji omogućava hitne, hitnim službama informacije koje su im potrebne odmah kada dođe do nesreće. I samim time se drastično može smanjiti vrijeme e, dolaska na mjesto nesreće. Dakle, to je podloga za ovaj sustav jer e, i dakle mi mislimo e, da je Europski parlament prepoznao važnost i Dakle, parlament je donio odluku kojom je dao podršku ovom sustavu. Putem uredbe bi se ovaj sustav uveo u sve kamionete i automobile. Europski parlament je odigrao e, vitalnu ulogu u oblikovanju ove uredbe. E, dakle, e, dokument ne ignorira činjenicu da ovakvi slični sustavi su se pokazali korisnima. Ovaj sustav bi trebao biti uvezen u, uveden u sve automobile i kombije. Istovremeno, e, zaštita podataka i privatnosti e, su e, riješeni i shvaćeni vrlo ozbiljno i doista će se koristiti podaci koji su isključivo nužni za ovu svrhu. i isto tako se neće skladištiti dulje nego što je potrebno. tako vozači mogu biti sigurni da će se njihovi podaci koristiti za uh, svrsishodno i da se neće koristiti za E, praćenje njihova e, kretanja. U ovom kontekstu bih htio još jednom naglasiti važnost doprinosa odbora za građanska prava. Znam da, ste, e, da su mnogi od vas htjeli da se ovaj sustav uvede prije 2018. godine. Razumijem vaše nestrpljenje, međutim pokušavamo biti realistični s rokovima s obzirom na potrebe proizvođača. Hvala na pozornosti. Grazie. Adesso... Hvala vam. Mm, sad dajemo riječ predstavnicima klubova zastupnika kolega Carlos Coelho za EPP. Izvolite dvije minute. Hvala gospodine predsjedniče, povjereniče, dragi zastupnici. Prije svega čestitam e, kolegici e, Senalovoj e, na naporu koju je uložila. Tri trijaloga i puno posla je trebalo obaviti da bi se došlo do kompromisa koji nam omogućuje da napokon e, provedemo e, projekt za koji se zalaže parlament od 2003. godine. E, ja podupirem u ime EPP-a tekst o kojem će se glasovati sutra. Mislim da on ima dodanu vrijednost za naše građane, za njihovu sigurnost i cestovnu sigurnost. E-poziv spašava živote. U Europi gdje tisuće obitelji E, doživljava tragediju zbog cestovnih nesreća. E, implementacija sustava e-poziv omogućit će izravnu vezu sa e, hitnim pozivom, brojem za hitne slučajeve 112. Automatski se uspostavlja veza sa Europs, dakle s brojem 112 te se prenosi niz hitnih nužnih podataka o vozaču, putnicima i vozilu. E, to je sustav spašavanja koji je učinkovit i jeftin. Sada radimo na vrsti odobrenja potrebnoj za uvođenje sustava u vozila koja koriste broj, koriste broj 112. E, to dokazuje da nam treba više Europe. Na europskoj razini možemo učinkovito doprinijeti važnim pitanjima poput smanjenja broja smrtnih slučajeva na cestama i pružanja bolje zaštite e, žrtvama. Dakle, pozivam, radi se o sustavu koji je jeftin, koji je siguran, e, dostupan svim državama članicama i čuvaju se podaci, odnosno štite se osobni podaci. Dakle, radi se o sustavu koji će poboljšati e, cestovnu sigurnost i e, građansku sigurnost. Hvala vam u ime socijalista kolegica Gebhardt. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, poštovana kolegice Olga Senalova, hvala lijepa na ogromnom uloženom trudu i na ostvarenim rezultatima koji se nama čine vrlo prihvatljivima. Mi, socijaldemokrati, sutra ćemo prihvatiti ovaj kompromisni tekst. Nama je posebno bilo važno da osiguramo da e, pomoć dođe jako brzo e, kada se dogode nesreća i zato je sustav e-poziva jako važan. Od samog početka pojavio se jedan problem u svezi s ovom sustavom. Što je sa zaštitom podataka? To je bilo osnovno pitanje u raspravi to je dovelo do raznih prijepora u raspravi, a mi smatramo da rješenje takozvanog spavajućeg sustava pruža pravo rješenje i odgovor e, ne dopušta se mogućnost da se naknadno može ustanoviti dionica kojom ste vozili. Osim toga, vodi se računa o tome da već postoje razni privatni sustavi u današnje vrijeme, primjerice e, podaci o zdravstvenom stanju vozača. Ne želimo da se čuvaju takvi podaci, ne. Mi želimo sustav koji će osigurati brzo pružanje i dolazak pomoći na mjesto na kojem se dogodila nesreća, a onda se koriste samo one najnužnije informacije. Gdje se to dogodilo? E, na kojem mjestu i na koji način e, doći što prije i pružiti pomoć. E, smatram da je ovo jako dobra stvar. Osiguravamo zaštitu podataka, a pomoć može brzo stići na lice mjesta. Hvala. Hvala vam. Kolegica Van i tu ime kluba ecr na minutu i 30. Bedankt voorzitter, beste collega's. In E, dragi predsjedniče, mi smo i dragi kolege, mi smo u odboru IMCO e, došli do e, kompromisa i ja sam bila izvjestiteljica za SR i bila sam zadovoljna za, s ovim izvješćem i znamo da se stvari ne mogu promijeniti preko no i zahvaljujući sustavu e-poziv osobe koje su doživjele nesreću moći će dobiti prije pomoć, samim time će se spašavati životi. E, zahvaljujući automatskom povezivanju sa e, službama, hitnim službama. Dakle, ovo čini razliku između života i smrti. Za velik broj e, ljudi to će značiti efikasniju pomoć i isto tako treba reći da je važno što se može e, omogućiti veća sigurnost e, građana na cestama e, a također se osigura i dovoljna tehnološka fleksibilnost za buduće aplikacije, a štite se podaci, osobni podaci. Podaci će se brisati odmah nakon što više ne budu potrebni. Svi amadmani koji su spomenuti dakle naš klub ih neće podržati i a samo će se nužne informacije e, prenositi. Mislim da će e, ovo, da ćemo odaslati pozitivan signal kako bi se ovaj sustav usvojio. Hvala vam u ime kluba ALDE, kolegica Kalas. Nikol, e, Glasovanje o je pozivu pokazalo je da će e, sva vozila e, imati taj sustav. E, drago mi je da novi tekst uključuje nove odredbe koje osiguravaju zaštitu od zloporabe sustava i da će se štititi privatnost pojedinaca. Privatnost pojedinaca važan je aspekt za moj klub. Cilj ovog sustava je spašavanje života i treba se ograničiti isključivo na tu namjenu. Ne smijemo zaboraviti da su pojasevi u automobilima e, smanjili smrtnost u automobilima na, za 40%. Iako su ljudi bili skeptični oko toga, onda su se pojavili zračni jastuci, a sada je tu e-poziv. Potrebno je promjen, promijeniti um, navike i vjerovati u novu tehnologiju, ali ovakav sustav, ovakva tehnologija može povećati cestovnu sigurnost. zemlju poput um, Estonije gdje je promet gust, uh, korisno je kada se automatski može stupiti u kontakt s hitnim službama neki kolege su rekle e, da je ovaj sustav besplatan. Nijedan sustav nije besplatan, ali investicije e, daju e, tvrtke. Ali ono što je važno je da u slučaju nesreće spas i pomoć će doći prije. Hvala. Hvala vam u ime kluba GUE. Kolegica Kilonen, jedna minuta, izvolite. E arvoisa puhemies hyvät kollegat Ovdje se može govoriti o presedanu, budući da ćemo u budućnosti morati više pozornosti e, usmjeriti na regulaciju e, sektora prometa nego na rukovanje, korištenje podacima. Pitam se je li moguće regulirati ova pitanja. od slučaja do slučaja. Mislim da trebamo definirati načela i crvene linije unutar e, Europske unije. Dakle, kad govorimo o korištenju informacija, klubovi su podijeljeni po ovom pitanju, no ne smijemo zaboraviti da u Europskoj uniji želimo smanjiti e, broj smrtnih slučajeva u nesrećama za 50%. Dakle, ne trebamo zato koristiti samo deklaracije, već i sva druga sredstva. E, broj smrtnih slučajeva e, na cestama je 27.500, što je veličina jednog manjeg grada. E, potrebno je zaštititi i građane i njihove podatke to oni ne smiju biti u konkurenciji i trebamo zaštititi jedno i drugo to mora biti dio e, našeg, e, naše digitalne agende. Hvala vam, ime zelenih e, zastupnik Albrecht. Hvala gospodine predsjedavajući, dragi kolege. Prije svega hvala na napornom radu na ovoj uredbi cijenim činjenicu da e, su unesena bitna poboljšanja vezana uz e, korištenje informacija unutar tog sustava, no trebamo biti iskreni. Ova uredba neće spriječiti pojavu nesreća, jer cestovna sigurnost i prevencija nesreća svodi se na otklanjanje uzroka poput e, prebrze vožnje, vožnje pod utjecajem alkohola. Dakle, potrebno je suočiti se s tim uzrocima kako bi se smanjili, smanjio broj smrtnih slučajeva na cestama. Naravno, putem ne poziva se e, šalje signal hitnim službama, no postavlja se pitanje e, kapaciteta, sposobnosti slanja tog e, signala, a to pitanje nije postavljeno. Dakle, dakle dobro je da postoji e sustav e-poziva u za vozače. No zašto ne dati e, mogućnost e, kupcu automobila da e, da privolu za taj sustav, da kaže da to želim ili ne, ja to ne želim. Jer ovdje stoji da postoji mobilna veza. Dobro, i podaci se ne šalju, ali oni su unutra. Znači, ako zakonodavac želi doći do tih informacija, mogu doći do podataka E, o lokaciji automobila i to je e, značajno ulaženje u privatnost. Stoga ne bismo trebali otvarati Pandorinu kutiju e, i pratiti svaki auto i njegovo kretanje. Hvala vam. U ime neovisnih zastupnika, zastupnik Majer. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Samo po sebi i ja bih e, zapravo smatrao da je pozitivna ideja uvođenja sustava je poziv e, Ovo nije ništa novoga, kao što su rekli neki kolege. Ovo je sustav koji već postoji i primjenjuje se kod nekih proizvođača automobila. Ovaj sustav neće spriječiti prometne nesreće, to smo već čuli. Međutim, osigurat će uštedu na vremenu što se tiče dolaska e, hitne službe. Međutim, ovdje, kako ja to vidim, postoji nekoliko nekoliko neriješenih problema, problema. Jedan je problem taj što postoje proizvođači koji već imaju ovaj sustav, svoj vlastiti sustav, to znači da bi mogao postojati i dvostruki sustav. Kako to riješiti? Drugi problem je sljedeći. Riječ je o optimizmu e, koji dolazi do izražaja sa rokom e, listopad 2017. za uvođenje. Čini mi se da je to suviše optimistično. Osim toga tu postoje i druga otvorena pitanja u pogledu zaštite osobnih podataka o kojima trebamo razgovarati. Hvala vam. Zastupnik Švab na minutu 30 ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, ja e, zahvaljujem e, gospođi Zenalova i izvjestitelju u Sjeni na velikom trudu koji su uložili u ovaj e, komplicirani postupak koji je sada zaključen, koji dovodi do povećanja pritiska na države članice da se konačno u svih 28 država članica osigura uvođenje i korištenje poziva za izvanredne situacije 112. Svima nama mora biti jasno da je ovo iznimno važan korak za sigurnosnu infrastrukturu u cijeloj Europskoj uniji i veselim se tome i cijeli naš klub podržava ovu ideju. Sutra u drugom čitanju postoji samo jedan drugi prijedlog. E, ako sam dobro shvatio, dolazi od liberala. Oni su argumentirali e, da e, treba odbiti prijedlog, a to bih očekivao od zelenih. Naravno da treba štititi osobne podatke. Međutim, ne slažem se s idejom da ovaj poziv treba ići samo u slučaju kada se aktivira zračni jastuk i kada dođe do tragičnih posljedica. E, drugi govornici, između ostalog socijalisti, e, govore o tome da treba pronaći dobar kompromis između e, željenih učinaka i zaštite osobnih podataka, a smatramo da će se ovime poboljšati situacija u pogledu pružanja pomoći kod prometnih nesreća. Ovdje se ne radi samo o prometnoj sigurnosti, radi se o pitanju hoće li sve države članice koristiti hitni broj 112 do 2017. Nadam se da ćemo uspjeti. Za vas eh, smo primili plavi karton, da li prihvaćate pitanje zastupnika Rubika. Izvolite, postavite pitanje. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Švab, mene bi eh, zanimali zahtjevi što se tiče sustava e-poziv. Eh, je li tehnologija dovoljno uznapredovala i standardizacija u ovom području? Hvala. Hvala lijepa kolega Ljubih. E, riječ je o drugom čitanju. E, točno je da se e, ne radi o tome da postoji samo jedinstveni sustav 1.1.2 nego i privatni sustav. To međutim ne treba nikoga spriječiti u tome da koristi ovaj novi sustav i da uvede standarde od kojih će onda svi profitirati. Hvala lijepa.

Bilo bi nam drago ukoliko bismo donijeli odluku o nečemu što će dovesti do spašavanja ljudskih života. Smatramo da je to jako važno. Bilo bi nam drago ukoliko bi parlament došao do zajedničkog stajališta eh, i da ako bi došlo do poboljšanja u stajalištu komisije. I osim toga, eh, smatramo da je potrebno unutar parlamenta osigurati suradnju, poboljšanu suradnju i to je potrebno ovdje reći. I na posljedku što se tiče pitanja zaštite osobnih podataka. Smatramo da je to jako važno pitanje. Puno smo razgovarali o tome treba li ovdje postojati dobrovoljni aspekt ili ne ali čini mi se da smo pronašli dobro rješenje koje može zajamčiti poštivanje osnovnih načela zaštite osobnih podataka. A na posljedku važno je da postoji sustav koji će svima biti dostupan i imati javni karakter. Hvala. U minutu anke. Hvala vam. E, jedna minuta za zastupnika Doltana. Izvolite. Hvala vam. Prevencija prometnih nesreća je izuzetno važna i to je nešto što svakako moramo podržati. Međutim, moramo se krenuti onim strategijama i mehanizmima koji su učinkoviti i koji će doprinijeti sigurnosti. Zbog toga ne mogu podržati ovaj obavezni e sustav e-poziva. Prije svega, on radi na osnovu signala mobitela koji često nije prisutan u svim područjima, naročito u Ujedinjenom kraljestvu. Nije dokazano da će raditi u uvjetima lošeg signala. U to zahtjeva i dodatno ulaganje u infrastrukturu i ono smanjuje e, broj žrtava za samo 0,5%. naj, najveći razlog za brigu je pitanje privatnosti i građanskih sloboda. Ovi se signali mogu pratiti, to je za mene neprihvatljivo. Moramo uvesti nek dodatne elemente u ovaj tekst i ovaj sustava kao što je sada može naštetiti građanskim slobodama, mogu se zalagati za dobrovoljni sustav, ali ne za obavezni. La parola all'onorevole Gesine Meisner. Hvala vam, riječ ima kolega Gesine Meisner na jednu minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, kao prvo zahvaljujem kolegici Olga Zenjalova na odlično obavljenom poslu. Moram reći da ovdje ima jedna stvar e, koju bih željela istaknuti i nadovezati se na prethodnog govornika. E, što se tiče sustava je poziv. Sjajno je ukoliko se mogu osigurati poboljšanja e, što se tiče pružanja pomoći. Međutim, od samog početka zanima me na koji način riješiti i mogućnost isključivanja E, sustava. E, već imamo određene situacije u kojima recimo u kabrioletu e, se može donijeti odluka da li otvoriti krov ili ne, prate se razno razni podaci, što ako ja uopće ne želim da me se spasi i tako nešto se može dogoditi. E, smatram da ukoliko bude postojala tipka za isključenje, onda možemo sami donijeti odluku i na taj se način uvažavaju kriteriji što se tiče poštivanja zaštite podataka. I molim vas da podržite izmjenu, odnosno amandman Aldea. Hvala. Hvala vam e, što ste bili tako kratki. Riječ ima kolegica Trosinski na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. E, cestovna sigurnost, zahvaljujući vašim e, preporukama, postaje razlog za veliku zabrinutost u Europskoj uniji. To je već slučaj u Francuskoj i vozači u Francuskoj e, već se na neki način proganjaju pod izlikom zaštite. Iako će ovaj sustav biti besplatan, ako se instalira u vozila, sasvim sigurno e, će nešto koštati i samim time povećat će se e, cijena vozila. E, I znamo da će taj sustav omogućiti povezivanje s brojem 112. Sve je to pohvalno, no ono što nam vi nudite nam se čini ne, nepotpunim. 1% ljudi umire u nesrećama i e, puno smo govorili o pravilima vezanima uz e, zaštitu privatnosti osobnih podataka. Ove odredbe e, su najosjetljivije. Kako zajamčiti da se ovi podaci neće iskoristiti za druge namjene, a ne samo za spašavanje? Vaša glavna svrha je zaštita interesa potrošača i Budući da mislimo da se taj sustav može zloupotrebljavati, radi drugih interesa glasat ćemo protiv. Da prego. Hvala vam kolegica Galpelc. Hvala lijepa. E, što se tiče usluga koje su povezane sa ovim sustavom, one moraju funkcionirati i u nesreći. Naravno da moramo voditi računa o zaštiti E, podataka. E, čestitam izvjestiteljici na odlično obavljenom poslu. Riječ je o e, predmetu koji je dobro razrađen i uravnotežen. Sjećam se kada smo 2012. razgovarali o prvom prijedlogu rezolucije. Saslušali smo jako puno stručnjaka i smatram da oni koji su bili zaduženi za ovu temu da su obavili sjajan posao. U izvanrednoj situaciji moramo imati sustav koji nije moguće isključiti. Postoje brojne situacije u kojima kao posljedica nesreće vozač e, leži onesvješten e, ili uklješten e, i, ili ne može telefonirati zato što nema signala i upravo zato jako je važno da se u svim državama i u svim vozilima uvede ovaj sustav. Naravno da on zahtjeva određene troškove, to je potpuno jasno i upravo zato je važno osigurati da budemo jedinstveni i da e, u svakom vozilu e, bude sustav e-poziv koji funkcionira. Do 2018. imamo dovoljno vremena za doradu, za usuglašavanje jer Ovaj sustav može spasiti ljudski život. Smatramo da je to jako dobar sustav koji ja podržavam. Per un minuto. Hvala vam, zastupnica Stiller, na jednu minutu. Hvala vam. Ja bih zahvalila svojoj kolegici na izvrsno obavljenom poslu, počeš od prošlog parlamentarnog saziva. Nije uvijek bilo lako, ali iz ovog teškog eh, rada izašao je ovaj dokument koji će spasiti tisuće ljudskih života svake godine diljem Škotske, Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije. Prometna sigurnost je nešto što nas sve zabrinjava. Kada se dogodi eh, nesreća, hitne službe će biti automatski pozvane i oni će tada moći pomoći vozačima i njihovim putnicima. To će dati i svojevrsni spokoj eh, sudionicima u prometu. Mi investiramo u informacijske tehnologije, u istraživanje, inovacije kako bismo pomogli svojim građanima. Vidjeli smo to i sa internetom stvari. Ovo će stvoriti e, sustav pametnih aplikacija i usluga koje će međusobno, koje će biti međusobno povezane, to će pomoći stvaranju pametnih gradova. E-poziv je jedan od najnovijih elemenata elektronske mobilnosti. Vidimo kako svakodnevne svakodnevne predmete možemo unaprijediti uz pomoć novih tehnologija. Tu uvjerena sam da će ovo pomoći svim građanima diljem Unije. Hvala vam, kolegica Ford na jednu minutu. šest tisuća ljudi umire u prometnim nesrećama u Europi svake godine. Koliko ste se ikad prevrnuli s automobilom, kao što se meni dogodilo prošle godine tada zasigurno želite da službe za hitnu intervenciju dođu k vama što je prije moguće. Postojalo je, postojala je briga za privatnost vezana uz ovaj dokument, to je često bio predmet razgovora na trijalogu. Radi se o vezi, sad izravno vezi s vašim automobilom koji ne možete isključiti. Možda smo se trebali krenuti dobrovoljnim mjerama. Također ovdje se propisuje potrebna tehnologija i brine me e, činjenica što nismo ostavili prostora za pametne inovacije, zato što bi to bilo zasigurno skupo. Procjenjuje se da će to stajati oko 100 eura po automobilu, ali ne govorimo o trošku infrastrukture koja je u pozadini ove tehnologije. E tada, tada novac dolazi iz drugih izvora. Ono što mi kažu stručnjaci, bilo bi bolje to uložiti, poboljšati sustav prometa ili investirati u inovacije kako se automobili uopće ne bi prevrtali. Zbog toga, iako je izvjestiteljica dala dobar prijedlog za poboljšanje zakonodavstva, mislim da on mogao biti pametniji bolji i dobrovoljni i da smo mogli više novca uložiti u sprječavanje nesreća. Kolegice, mm, želim vam reći da je ovo prva od devet rasprava koje su predviđene za danas. Neće biti moguće dati riječ svima onima koji su je zatražili e, za postupak slobodne rasprave za Catch Eye, Daću riječ o smorici zastupnika e, koji će govoriti u ime klubova zastupnika. Riječ ima kolegica Thun und Hohenstein na minutu i 30. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja odlučno podržavam uvođenje sustava e-poziva koji će biti obavezan u novim automobilima. Oni koji zaziru od ovog, onima koji zaziru od ovog sustava želim poručiti da uspijemo garantirati mjere koje štite osobne podatke. Naime, ovaj sustav neće dozvoliti da se identificira vozilo. Tu su uključeni brojni pozitivni elementi. Želim čestitati kolegici Senhalovoj i svim suradnicima na dobro obavljenom poslu i na postignutom rezultatu. Govorimo o sigurnosti, o zaštiti ljudskih života i želim reći da u automobilskom sektoru, kada govorimo o sigurnosti ljudskim životima, životima postoji još mnogo posla koji je pred nama u vremenu se bavimo i emisijama CO2 vozila, govorimo o sigurnosti, a istovremeno Imamo zemlje koje koriste dizelske motore bez eh, za to potrebnih filtera ili vrste motora koje eh, snažno zagađuju okoliš, što su sve prijetnje našem eh, zdravlju. Dakle, sigurnost mora ići ruku pod ruku sa zdravljem. To mora biti paket, jednako kao što mi činimo danas, vezano uz paket e-poziva. Hvala vam. Zastupnik Damti ima riječ. Hvala vam gospodine predsjedniče, kolege, povjereniče. Vrijeme potrebno za dolazak pomoći do unesrećenih je povezano sa utjecajem nesreće na ljude koji putuju u vozilu. Zbog toga smatramo da je postizanje sporazuma o e-pozivu za nova vozila važan korak unaprijed u zaštiti svih europskih građana. Želim zahvaliti kolegici Senhalovo, želim zahvaliti talijanskom predsjedništvu na odlučnosti kojom su se bavili kako bi postigli ovaj zakonodavni okvir. Ne, imamo različite interese, različite interese društva, počevši od e, privatnosti koja se preključuje sa sigurnošću, govorimo o određivanju sve viših e, standarda, tu su zahtjevi proizvodnog sektora i mislim da smo ovdje uspjeli e, postići zadovoljavajući kompromis. Po meni je ovaj sporazum vrlo značajan u smislu e, integrirane Europe koja je bliska građanima i koju moramo sve više razvijati. Nadam se da će nastojanja oni koji žele ovo oslabiti da će se zaustaviti pred ovom zakonodavnom mjerom koja garantira e, sve, veću sigurnost europskim građanima. Hvala vam. Zastupniče Korbet, želite nešto reći o pridržavanju poslovnika? Gospodine e, predsjedniče, vidim da nitko nije govorio iz kluba EFDD-a i to zato što oni misle da je ovo zakonodavstvo loša ideja ili zato što ih je sram što postoji e, ovaj zakonodavni prijedlog koji nailazi na ovako široku potporu. Posso solo riferire che eh, il gruppo Mogu vam samo reći da klub FDD-a ne izrazio želju za sudjelovanjem u raspravi. E to vam mogu evo svima priopćiti. Dolazimo do postupka catch DI. Zastupnica Paunova, jedna minuta. Presidente, dear colleagues, tomorrow... Dragi kolege, sutrašnje glasovanje u uvođenju e-poziva nije samo kraj više od šest godina rada parlamenta, već e, ono predstavlja i zahtjev komisiji da što prije predstavi zakonodavne mjere kako bi se osiguralo da e-poziv bude obavezan u svim europskim zemljama počevši od 2018. Ali što je još važnije su sutrašnje glasovanje konsolidacija sustava koji može spasiti ljudske živote. On je među najboljim primjerima kako Evropska unija daje dodatnu vrijednost svojim građanima. I u ovom kontekstu vidimo da digitalne tehnologije igraju odlučujuću ulogu. I kada govorimo o njima i o međupovezanosti, uvijek govorimo o zaštiti osobnih podataka. I u tom smislu ovo izvješće stavlja posebni naglasak na ovo pitanje razjašnjava da će se informacije koristiti jedino u trenutku važno, ozbiljne nesreće, da se neće pratiti vozila i želio bih iskoristiti priliku i pozvati proizvođače automobila da iskoriste e, ovaj poziv, ovaj e, sustav e-poziva. Hvala vam, kolegica Flašikova-Benova. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Téma je samozrejme veľmi komplikovaná. Hvala vam. Ova tema je zasigurno složena, ali želim zahvaliti kolegici Senhalovoj što je izradila ovako dobro izvješće. S ovom temom se bavimo još od 2005. Ovaj inovativni sustav e-poziva, uvjerena sam, može spasiti tisuće života. I šteta je da se rok za uvođenje uporno odgađa. Sigurnost u prometu to je prioritet za Europsku uniju i zato je jako važno da usvojimo izvješće, odnosno zakonodavstvo koje će poboljšati sigurnost građana u prometu. Statistike su jako tužne. I uz uvođenje aktivne sigurnosti trebamo se zalagati za pasivnu sigurnost, trebamo nastaviti na povećanju učinkovitosti hitnih službi. I mislim da će e, veliki dio ovog provedbe ovog sustava donijeti pozitivne rezultate i da će pomoći spasiti mnogo ljudskih života. Svaka sekunda je važnja. I također se zalažem za e, zaštitu osobnih podataka u ovom smislu. Hvala vam. Sljedeći govornik. E, hvala vam predsjedniče. Nitko ne dovodi u pitanje učinkovitost ovog sustava koji će omogućiti da se spase ljudski životi u slučaju nesreće i to će doprinijeti sigurnosti u prometu. Međutim, moramo vidjeti koje su jamstva za zaštitu osobnih podataka kako možemo biti sigurni da se neće ulaziti u privatni život građana. Iz rasprave mi se čini da ne postoje potpuna jamstva. Postoji određeni, određena fleksibilnost koja pak stvara prazninu. Osobni podaci se ipak obrađuju, iako u, određeno, u samo određeno vrijeme. U budućnosti ćemo se morati pozabaviti ovim pitanjem ili ćemo u suprotnosti imati situaciju u kojoj će svoje podaci zadržavati nepotrebno dugo. Potom je tu pitanje digitalnih e, sustava koji će se uvoditi. Niko nam nije rekao kako, će, kako ovi sustavi doista funkcioniraju, kako će u budućnosti utjecati na, na, vozila, koje je utjecaj na zaštitu osobnih podataka i što je sa njihovom zlouporabom. Hvala vam, zastupnik Jakovčić, na jednu minutu. Presidente, htio bih naglasiti da je ovaj sustav jeftin, siguran i da će biti lako dostupan. naravno da je to nešto što može pomoći spašavanju unesrećenih ljudi. preveliki broj danas naših sugrađana gine na cestama i zato sam siguran da je brzina pomoći koja će se dogoditi nakon uvođenja ovog sustava nešto što će omogućiti da daleko broj daleko manji broj ljudi stradava na cestama kao što je to bilo nakon uvođenja sigurnosnih pojaseva ili zračnih jastuka. želim isto tako naglasiti da je za mene kao čovjek iz ove grupe bilo vrlo važno da se postigao dogovor i oko zaštite osobnih podataka pri takvim slučajevima i zato ću podržati i glasati ću za ovaj sustav. Grazie, onorevole Šoltes. Hvala vam. Zastupnik Šoltes, e, jedna minuta. hvala za besedo. Torej, varnost v cestnem prometu je zelo... Hvala lijepa. E, pitanje sigurnosti cestovnog prometa iznimno je važno broj e, žrtava u prometnim nesrećama godišnje je naprosto e, previsok. E, govorimo o 26 tisuća poginulih godišnje. Istodobno je potrebno istaknuti da treba više učiniti u prevenciji. Činjenica je da se može smanjiti broj poginulih već i ako se smanji najveća dopuštena brzina za 10 kilometara. E, pitanje prevencije povezano je i sa e, pitanjem edukacije i informiranja e, kako bi se spriječila vožnja pod utjecajem alkohola. Ovaj sustav je poziva neće smanjiti broj nesreća, ali smanjit će broj poginulih i ublažiti posljedice. Hvala. Hvala vam za E, poštovani gospodine predsjedniče, automatski e, sustav poziva i brza pomoć svakako je dobra odluka ukoliko je doista pomoć na raspolaganju. Ovdje vidim dva velika problema. E, s jedne strane platforma telematike koja se nudi e, znači da je potrebno riješiti probleme sa zaštitom osobnih podataka. Ja tu imam određene dvojbe jer će doći do same poplave podataka e, koje će koristiti proizvođači automobila, ali i drugi. Vidjet ćemo kako će se to razvijati. Osim toga smatram problematičnom ovu varljivu sigurnost. E, znamo da E, raspoloživost e, službi za intervenciju nije svugdje jednaka i upravo zato je valjivo pitanje osiguranja pomoći i to je nešto što zahtjeva jako puno posla kako bi se osigurala potrebna infrastruktura i gustoća infrastrukture e, u gusto naseljenim područjima u Njemačkoj, Austriji i drugdje. Petir na jednu minutu. Gospodine predsjedniče, parlament je donio odluku kojom je dao podršku uvođenju e, ecall sustava. uredbom će se ovaj sustav uvesti u sve automobile i kombije. pritom će se osigurati zaštita podataka koji se neće pohranjivati duže nego bude potrebno. ecall sustav spašava živote jer će omogućiti automatsko povezivanje s brojem one hundred prilikom nesreće. to je sustav spašavanja koji mora svim građanima biti dostupan besplatno

ta će novina biti preduvjet za uvođenje tehnološki zahtjevnijeg ecall sustava koji se ugrađuje u automobile a koji u slučaju prometne nesreće automatski kontaktira operatera službe one hundred and dostavljajući mu podatke o mjestu događaja pa i vrsti nesreće. hvala E-poziv integrira čitav niz drugih e, tehnologija te jamči sigurnost prometa na cestama. Zahvaljujući ovom sustavu mož, hitne službe mogu brže doći do unesrećenih u bilo kojem dijelu Europske unije. I upravo brzina će, napravi, će moći spasiti živote tisuća ljudi. Uz slanje točne lokacije nesreće u se mogu, e, se može brže pomoći. Unatoč tome valja poštovati privatnost, e, valja dobro upravljati ovim e, podacima i ne smije se oni se ne smiju zloupotrebljavati. Po meni ovim, podacima podaci bi se trebali racionalizirati kako bi se bilježio tok ovih podataka unutar projekta Smart Cities. Hvala vam. Došli smo do kraja rasprave i riječ dajem povjereniku Hoganu. Izvolite. Uh, thank you very much. Uh, Puno hvala gospodine predsjedniče. Hvala uh, svima koji su sudjelovali u raspravi. Hvala vam na konstruktivnom dijalogu. Lijepo imati priliku slušati sve zastupnike koji su htjeli nešto reći o ovoj temi. Rasprava je sasvim sigurno pokazala da postoji ogromna podrška za uvođenje sustava e-poziv. E, zahvalan sam vam na tome. Mislim da e, je Europski parlament još jednom pokazao veliku e, podršku i odlučnost da iskoristi dobrobiti tog sustava. I jako je lijepo vidjeti jedinstvo vezano uz E, pitanja cestovne sigurnosti. Radi se o novoj tehnologiji prije svega. Ona će se e, koristiti u kombijima i u automobilima kako bi se vidjela lokacija i vidjelo e, o kakvoj se nesreći radi. Ne radi se o osobnim detaljima. I ova uredba štiti privatnost i osobne podatke. Naravno, nesreće će se uvijek događati. Nažalost, to je tako. Zbog ponašanja vozača. Ali države članice e, bi trebale i dalje ulagati sredstva kako bi se iskoristila tehnologija u procesi procesu proizvodnje. Znam da su neki zabrinuti zbog e, ekonomskog e, troška proizvodnje koji će snositi potrošač. Htio bih reći da 100 eura koje ste spomenuli je maksimalni doprinost jer antene i različiti drugi mobilni dijelovi su već prisutni automobilima i mislim da se radi o maloj cijeni koju je potrebno platiti za ugrađivanje tih komponenti automobile Hvala izvjestiteljici, izvjestitelju u Sjeni e, i hvala svima koji su razmatrali ovo vrlo važno pitanje. Hvala vam povjereniče Hogan. Riječ dajemo e, izvjestiteljici kolegici Senalove. Děkuji za slovo, dovolte mi uzavřít tu... Hvala vam. Dopustite mi da zahvalim svim kolegama koji su doprinijeli ovoj raspravi i iznijeli svoju podršku, zapravo koji su dali svoju podršku tijekom cijelog zakonodavnog postupka. Kao što sam već rekla, na početku na početku smo čuli neke najključnije napomene vezane uz ovaj sustav. Sigurna sam da će Europski parlament i druge institucije razmotriti i imati na umu te napomene tijekom rada na tekstu. Sigurna sam da će uvođenje sustava e-poziv u Europi dovesti do veće e, sigurnosti za sve e, sudionike u cestovnom prometu u Europi smanjenje broja žrtava i nesreća prioritet je za Europski parlament. To je nešto što je rečeno više puta. Sutra će se putem glasovanja e, doprinijeti tom zajedničkom cilju. Zahvaljujem izvjestiteljici. Rasprava je završena. Glasovanje je zakazano